Okay, colleagues, are people happy we start the vote? Dragi kolege, ja mislim da vjerujem da započnemo s radom, dakle 9 sati i 10 minuta. Dobro jutro, želim svima. Započnemo s točkom 9. Radi se o glasanju o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Ja sam izvjestiteljica tu i vodili smo raspravu na prethodnim sastancima, tako da neću duljiti osim što želim reći da su amandmani koji smo glasali uspostavi uzemnih fondova i odgovornosti, za to su važni i također se tu priznaje uloga država članica organizacija. Dakle, nastavila sam doći do kompromisa i dobiti podršku za prijedlog kluba zastupnika kako bismo imali što veći konsenzus. Možemo li napraviti probno glasanje, molim vas? Evo, otvaram glasanje. Molim sada da se to proba. Zatvaram glasanje. 17 zastupnika ima, dakle nedostaje nam još čitav niz zastupnika, ali oni dolaze polako. U svakom slučaju mislim da ćemo za ovo prvo glasanje imati jasan konsensus. Započnemo amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20, 20, 22, 24 identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šest ti, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 7. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman osmi Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman deveti Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? suzdrani, Usvaja se. Amandman 30. 31. Zajedno jer su identični. Tko je za? Protiv? suzdrani, Usvaja se. 32. 33. Tko je za? Protiv? suzdrani, Usvaja se. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv? suzdrani, Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Protiv? suzdrani, Odbija se. 11.36 i identični su. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru za amandman 37. Otvaram glasanje. Da li su se glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 13. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru amandmana 15. Otvaram glasanje. Da su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru, elektroničku provjeru, otvoram glasanje. Amandman 16. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Odbija se. Odbija se. Nerešeno. Konačno mišljenje o glas o mišljenju. Konačno glasanje o mišljenju, poimenično glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se, usvojeno. Hvala kolegama na suradnji. Ovo ćemo vam dostaviti dakle, Odbor za proračune. Prelazimo sada na točku desetu. Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica. Mislim da se ovdje radi o transparentnost izvješćivanja po zemljama. Vjesteljica ili Šlajne, ili želiš nešto reći prije glasanja? Dobro, prelazimo odmah na glasanje. Amandman šesti za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram glasanje. Da li su svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 7. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 50. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želimo provjeru. Zbunjeni su nam socijalisti. Otvaram glasanje. Ja mislim da ste vi napravili obranu od onoga što ste trebali. No dobro, evo svi su glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se. Rano je, ali imamo puno glasanja, tako da moramo se probuditi. Amandman devet, tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 54. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 10. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 11. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Ne znam, zeleni ne znaju, ne vidim šta rade. Dakle, molim provjeru, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kolege, morat ćete biti jasniji u glasanju, jer e, puno imamo nejasnih situacija ovdje, tako da stavite jasno na znanje kako glasati. 57. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 58. za, protiv, suzdržani, odbija se. 59. za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60. za,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 odbija se. 64. za, protiv, suzdržani, odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66. za, protiv, suzdržani, odbija se. 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67. za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25. je onda usvojen. 26. tko za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. za, protiv, suzdržani, odbija se. 69. za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru za 27. otvaram glasanje elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 70. za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. za, protiv, suzdržani. Molim provjer za 28. otvoran glasanje. Po mišljenju se usvaja. Zatvoran glasanje. Ne, odbija se. Mm, Nerješeno je bilo, dakle odbija se. 71. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 72. za, protiv, suzdržani, odbija se. 29. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73. za, protiv, suzdrani odbija se. 30. za, protiv, suzdrani. Molim provjeru elektroničkim putem za amandman 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Trideset prvi tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis A. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 38. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Trideset devet za, protiv, suzdržani, odbija se. Četrdeset tko za, protiv, suzdržani. Molim elektroničku provjeru amandmana 40. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje usvaja se s jednim glasom razlike. 41. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 44. za, protiv, suzdržani, odbija se. 4. tko je za, protiv, suzdržani, molim elektroničku provjeru amandmana 4. otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. 45 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 5. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Imamo peti. Otvoram glasanje. Svi su glasali. otvoram glasanje. Odbija se. narišeno. 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 47. Sad je kasno. Dakle, imamo 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada prelazimo na konačno glasanje o rezoluciji, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno je veliku većinu. Česta Meli Šlajn. Rekla se da bi nešto žela kazati. Izvoli imaš riječ. Hvala Linda. Samo želim zahvaliti svim kolegama na suradnji. Mislim da je jako važno što mi kao odbor za razvoj imamo svoju riječ da reći o ovom ključnom, važnom dosjeu jer izvješćivanje po i od ključnog značaja za borbu protiv utaje poreza, izbjegavanje plaćanja poreza u zemljama u razvoju. Znate koliko je posvećen ovaj, e, ovaj odbor e, izbjegavanju plaćanja poreza e, u zemljama u razvoju, tako da mislim da je ovo važan korak. Sad imamo veliku većinu i sad se možemo pozabaviti društvenim medijima i promovirati ovu stvar, to je jako važno za sve nas. Dobro, sada prelazimo na otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja Europske unije. Ja sam izvjestiteljica, svojstvu predsjedateljica odbora. Najprije ćemo glasati o usmenom pitanju. Imamo tri amandmana, Marija Hojbuk. Dakle, možemo glasati najprije o usmenim pitanjima. Amandman prvi glasamo za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman drugi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasamo usmeno pitanja u cijelini. Dakle, elektroničkim putem otvoram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasanje. Usvaja se velikom većinom. Najviše hvala. Sada prelazimo na samu rezoluciju. Ne znam e, kako stoji stvari sa našim stalnim izvjestiteljicom u humanitarnom radu. Želiš nešto reći, Enrique, o tome? Ne, dobro. Ovo je jako važno, kolege, jer usvajamo mišljenje kako bismo mogli vršiti utjecaj na komisiju prije nego što objavi e, svoj prijedlog otpornosti. Zato to i radimo. Dakle, idemo. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 30. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33. podijeljeno pod, u dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani. Mojim provjeru 36. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. za, protiv, suzdržani. Molim elektroničku provjeru 46. Ana, otvaram glasanje. Da li su i glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 47. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, otvaram glasanje za 48. amandman. Svi su glasali, zatvaram glasanje. Usvaja se 49. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru, 49. otvaram glasanje. Da su glasali? Da, zatvaram glasanje. Usvaja se 50. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 50. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 51. tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 52. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 54. tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 55. podijelom prvi dio. Tako za protiv suzdržani mojim provjeru. Prvi dio amandmana 55. otvaram glasanje elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na drugi dio 55. amandmana. Tko je za? Protiv suzdržani, odbija se. Amandman 56. za. Molim provjeru drugog dijela amandmana 55. Dakle, elektronički provjer, otvoran glasanje. Svi su glasali, zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? suzdrani, Usvaja se. Kompromis drugi. Za? Protiv? suzdrani, Usvaja se. Amandman 60. ti podijelujemo Prvi dio amandmana 60. Tko je za? Protiv? suzdrani, Molim provjeru prvog dijela. Otvaram glasanje. Svi su glasali. Prekasno. Imate glasačku listu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Riječi su sportsko nasilje je isključeno. Dakle, o tome se radi u drugom dijelu. Drugi dio amandmana, zaboravio sam broj, amandmana 60. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Svakako je ovo bilo odbačeno. Ne, socijalisti i pučani su bili protiv, dakle jasna je situacija da je bilo odbačeno. Amandman 61. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63. za, protiv, suzdržani. Molim elektroničku provjeru za 63. amandman. Otvaram glasanje. Svi glasali, zatvaram glasanje, usvaja se. 63. za, protiv, suzdržani, odbije se. Kompromis treći, tko je za, protiv, suzdržani. Molim elektroničku provjeru, kompromis treći, otvaram glasanje. Svi su glasali, zatvaram glasanje, usvaja se. 68. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 73. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Amandman 73. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 74. Za? Protiv? Suzdržani? Možemo li provjeriti? 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, provjera. 75, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 76. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? 76. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, provjera. 77. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, provjera. Provjeravamo broj 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amanda 25. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 26. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 27. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 28. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv. Provjerit ćemo amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasovat ćemo sada o rezoluciji u cijelosti, poimenično glasovanje. Otvaramo glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvojeno velikom većinom glasova. Zahvaljujem na vašoj podršci. Sada slijedi glasovanje na plenarnoj sjednici. Sada imamo sljedeću točku na dnevnom redu. GLASEM o uvrštenju emisija stakleničkih plinova i uklanjanju stakleničkih plinova. To je Lele cf u sklopu mehanizma za praćenje izvješćivanja emisijama stakleničkih plinova. Gospodin Marselezi je izvjestitelj, on nije ovdje. Onda prelazimo odmah na glasovanje. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman broj 7. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 8. za, protiv, suzdržani. Provjera amandmana broj 8. Provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? O amandmanu broj 8. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 40. Za, protiv. Možemo li provjeriti još jednom 40. amandman za, protiv, suzdržani? Mislim da se odbija. Provjerit ćemo amandman broj 40. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 9. za. Protiv. Suzdržani. Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje u amandmanu broj 9. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje usvaja se 13 e, u odnosu na 9, amandman broj 10, usvaja se 11 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amandman broj 11. Mislim da je isti broj glasova za. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Ne, odbija se. Moramo biti Četrdeset 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Broj 12, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Ako želite glasovati, učinite to sada. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, provjera, amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 14. za, protiv, suzdržani, provjera, amandman 14. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Broj 15, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se 16 za, protiv, isto. provjerit ćemo broj 16 elektroničkim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Ne, stvari su se promijenile. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 17. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 18. za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Ne, 13 glasova za, dakle usvaja se amandman 19 za, protiv, suzdržani, provjera, broja 19. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Broj 20 za, protiv, suzdržani, provjera. 20. provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandman broj 2, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, provjera. Amandmana broj 3. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 za, protiv suzdržani odbija se 26 za protiv suzdržani odbija se 27 za protiv suzdržani usvaja se 28 za protiv suzdržani odbija se 29 za protiv suzdržani odbija se 5 za protiv suzdržani provjera amandman 5 otvaram glasovanje Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje.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 Sada je završeno elektroničko glasovanje. Ako želite napustiti dvoranu, molim da to učinite u tišini. Oprostite, čekamo um, izvjestitelja. To se događa često kada glasovanje mm, bude odrađeno prebrzo. Evo, pričekat ćemo.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 Kolege i kolegice, izvjestitelj rečeno mi je neće doći prije 10.10, .10, dakle predlažem da prekinemo sjednice do tada. Ne možemo ništa učiniti prije toga, ne možemo bez njega, dakle predlažem da odete na kavu, a ni predstavnik komisije nije ovdje, pa stvarno ne možemo e, nastaviti sa sastankom.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 Okay, Poštovani kolege i kolegice, gospodin Goerens je sada s nama, došao je, pa možemo krenuti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. Zahvaljujem svima e, što ste bili toliko strpljivi, zahvaljujem prevoditeljima također. Točka 13. Opći pronačun Europske unije za financijsku godinu 2018. godinu. Ovo je naša prva rasprava. Imamo li općeg izvjestitelja za parlament? Jeste li ovdje? E, hvala. Gospodine Murešan, što ste danas ovdje s nama. Imamo također gospodina Šala Göresa koji je izvjestitelj za naš odbor, ali prvo dajemo riječ općem izvjestitelju zato što je to prilično zamršena tema, pa nam je jako drago što ste danas s nama. Nema problema. Hvala predsjednice. Dobro jutro svima. Kao prvo dozvolite mi da zahvalim svima što ste me danas primili na vaš sastanak. Želim vam se obratiti što ranije tijekom godine kako bismo sada e, stvorili ovaj proračun mi smo u odboru odlučili prvo govoriti o općim prioritetima parlamenta, ali želimo također saslušati e, u vašem specifičnom području nadležnosti. Dakle, u svakoj fazi rada na e, proračunskom postupku želim uzeti u obzir sve vaše primjedbe. A kao drugo želim također osigurati to da kad budemo priveli kraju naše stajalište koje je važno za pregovore s vijećem i s komisijom, želimo biti sigurni da ćemo uzeti u obzir one točke koje su najvažnije za vaš odbor. Dakle, e, kako stojimo sa proračunskim postupkom u veljači sam predstavio odboru za proračune moj nacrt izvješća o smjernicama za proračun za iduću godinu i to je izvješće u kojem mi dajemo prioritete parlamenta, opće prioritete, prije nego što komisija predloži svoj nacrt proračuna. To će se dogoditi krajem svibnja. Moje su e, smjernice u trećem mjestu Strasburu usvojene na plenarnoj sjednici, a sada komisija treba na kraju svibnja predstaviti nacrt proračuna, a nakon toga ćemo mi moći izdati naše stajalište o tome. Što bi trebali biti prioriteti, politički prioriteti za iduću godinu u proračunu, to je pitanje, a e, odgovor je da moramo imati dva prioriteta. Prvi prioritet rasti radna mjesta, kao drugo sigurnost građana. Zato što mislim da je to što građani u Europi danas žele od nas, kao prvo radna mjesto, kao drugo sigurnost. Zato bismo mi trebali iskoristiti naše ograničene financijske resurse E, u sklopu europskog proračuna kako bismo postigli neke rezultate. Što se tiče rasta radnih mjesta, mislim da možemo dobiti najbolje rezultate jačanjem gospodarstva Europske unije. Moramo biti konkurentni i provoditi programe u pogledu inovacije, istraživanja malih i srednjih poduzeća, a to su e, Kozme, E, i drugi programi kao što je inicijativa za zapošljavanje mladih i tako dalje. Kao drugo, to je vezano sada uz područje rada vašeg odbora, sigurnost građana je važna. Mislim da moramo imati dvije važne komponente, unutarnju sigurnost i vanjsku sigurnost. Što se tiče unutarnje sigurnosti, jasno je da moramo jačati agencije Europske unije koje imaju e, nadležnost u području pravosuđa unutarnjih poslova a to je jedan od instrumenata koji imamo na raspolaganju agencije Unije. Kao što znate, imaju resurse u naslovu trećem, e, resursi su ograničeni i zato moramo pokušati postići više sa sredstvima na raspolaganju i to jačanjem agencija Moramo dati podršku pilot projektima koje je komisija predložila u području obrane, a što se tiče vanjske komponente sigurnosti, ja smatram da se moramo usredotočiti na naše susjedstvo. Zato što tamo se nalaze glavni izazovi, to je istočno partnerstvo, odnosno e, istočni e, susjedi, mislim na Rusiju, ali mislim i na jug, gdje se trebamo suočiti s izazovima migracije i e, priljevom migranata s kojim smo se suočili protekle dvije godine. Naš cilj mora biti postizanje ciljeva doživog razvoja programa za 2030. godinu, ali također moramo priznati da je humanitarna pomoć barem toliko važna i kao što znate Europska unija i države članice su glavni e, donatori takve pomoći. 0,7% BND-a je naš cilj, ali nedavni događaji su e, ukazali da treba učiniti više. Kao prvo trebamo imati osigurana financijska sredstva za razvojno djelovanje u proračunu za 2018. godinu. Pokušat ćemo bolje odrediti prioritete kako bismo više postigli sa ono malo sredstava što imamo na raspolaganju, a što se toga tiče, mi ćemo također održati danas u 11 sati na eh, odboru Badž eh, skupinu za praćenje instrumenta kako bismo bolje shvatili kako iskoristiti resurse koje imamo na raspolaganju. Jedan element eh, koji je doživio mnoge promjene je EFSD, Europski fond za održivi razvoj. E, u kojem mi možemo riješiti neke manjkavosti europske razvojne pomoći. Morate znati da europski proračun e, daje 350 milijuna eura doprinosa FSD-u i u trijalogu za 2017. godinu, e, jesen prošle godine, mi smo rekli da ćemo uključiti iznose u proračun, uključujući za 2018. godinu, kad budemo imali pravnu osnovu. Kao što znate, predsjednice, jučer ste vi bili na sastanku, na zajedničkom asanstvu odbora Bađa, i DEVE. Mi smo jučer usvojili to izvješće i sada kad budemo imali pravnu osnovu, komisija će moći predložiti nacrt e, izmjene proračuna kako bi se dozijelilo više sredstava za 2017. godinu. Znamo da je 275 milijuna koji će mobilizirati iznad maksimalne granice naslova četvrtog. A nakon toga ćemo morati učiniti to i za 2018. godinu. Očekujem da će komisija uključiti EFSD, odnosno iznose za 2018. godinu, već u nacrtu koji će se predstaviti krajem svibnja. E, nadam se da će se pravna osnova uskoro usvojiti, da će to biti na vrijeme za e, savjetovanje u, na jesen, nešto što nismo uspjeli za prošlu godinu, zato što nismo imali pravnu osnovu. Dakle, nakon pravne osnove dolazi do rasprave za iduću godinu i imat ćemo onda nacrt izmjene proračuna. Što se tiče proračuna, trebate znati također da revizija E, višegodišnjeg financijskog okvira e, od 2014. do 2020. nešto što je upravo finalizirano. E, imamo dodatno 20 milijuna eura za hitnu rezervu, rezervu za hitnu pomoć. 2280 280 milijuna eura je dodano u razdoblju od 7 godina, to su dobre vijesti. I samo, na samom kraju ovog uvoda želim dodati neke elemente vezano uz uzajamne fondove. Kao što znate, mi smo u odboru za proračune na samom početku vidjeli da postoji potreba za uspostavom uzajamnih fondova. Mi smo zabrinuti zbog e, jedinstva unutar ovog proračuna i zato želimo ovo pitanje riješiti E, u sklopu proračunskog postupka kako bismo osigurali prava parlamenta. Prvo što nas brine to je traženja, potraživanja 1,18 milijuna eura za fond Madad, a države članice e, su tražile samo 117 milijuna eura i 1,17 je nešto što ugrožava vjerodostojnost Europske unije, a države članice su također pogođene time. One treba ispunjavati svoje obveze. Prošle godine smo posjetili Jordan i Libanon u svibnju prošle godine i vidjeli smo kako se resursi europskog proračuna koriste na terenu i pogotovo što se tiče izobrazme vidjeli smo koliko je važan kontinuitet e, i predvidivost. Ljudi trebaju već u travnju znati hoće li za sljedeću školsku godinu imati na raspolaganju određena sredstva kako bi mogli osigurati potrebnu opremu. Također želimo e, redovito obavješćivanje o tim e, uzemnim fondovima. Povjerenik Oettinger je napisao pismo nama u odboru za proračune. Traži od nas da više sudjelujemo na sastancima upravnog tijela ovog odbora, tako da bude e, u praksi sve dobro provedeno. Trebamo veći kontinuitet i također što se tiče samog parlamenta e, treba e, ispunjavati preuzete obveze i moramo to shvatiti vrlo ozbiljno. I posljednje što sam htio reći vezano je uz pilot projekte. Htio sam da financiramo što više pilot projekata i htio sam da oni budu kvalitetni, a kako bismo to postigli e, učinit ćemo sljedeće. Uzet ćemo obzir samo pilot projekte koji su poslani na predprocjenu u Europskoj komisiji. Dakle, svaki član, svaki odbor, svaki klub koji želi predložiti pilot projekt mora ga poslati kao i prethodnih godina komisiji na predprocjenu. Važno je da zastupnici znaju da je rok za slanje pilot projekata za predpristupne radnje komisiji 3. svibnja. A onda će komisija E, ocijeniti te projekte i oni će se onda staviti svi zajedno uzevši u obzir e, koji su prijedlozi. Ja sam uzeo u obzir e, sve prijedloge izvjestitelja u sjeni svih klubova i sačinio sam jednu vrstu paketa i mm, naravno je da ako budete predložili mali broj projektnih E, pilot projekata, to će također biti u redu, ali ja vas svakako pozivam na to da predložite što veći broj e, pilot projekata, ali ih morate svakako poslati komisiji na predprocjenu. Mi ćemo moći financirati samo pilot projekte koji su dobili ocjenu A ili B od komisije. Zato je važno da ih pošaljete komisiji, a ako dobijete dobru ocjenu A ili B, od komisije, e, onda je vrlo velika vjerojatnost da ćemo ih moći uključiti u konačni paket. Jasno je, morat će tu doći do bolje uravnoteženosti e, između odbora, između raznih područja, ali stvarno e, pozdravljam doprinos ovog odbora koji će nam poslati pripremne radnje i pilot projekte. Kao što sam već rekao, rok je 3. svibnja za slanje komisiji. To je sve od mene, predsjednice. Pozdravljam interakciju s vama i um, to je samo početak naše suradnje. Ovo su širi politički prioriteti koje sam sada otpisao, rast, radna mjesta i sigurnost građana. To uh, zahtjeva veliku odgovornost, ali ne samo od vas, nego i od mene. Ja sam ovdje kako bih saslušao vas i želim čuti vaše mišljenje. Hvala. Hvala na tako jasnom izlaganju vaših prioriteta mi smo jutros glasovali o financijskoj uredbi o uzajamnim fondovima e, gdje želimo veći parlamentarni nadzor. Dakle, svi razmišljamo na isti način. E, a, sada Šarl, naš izvjestitelj. E, Hvala predsjednice. Najprije želim zahvaliti glavnom izvjestitelju što nam je predstavio okvir eh, u kojem ćemo raditi. Imamo sektorski dio posla za obaviti i ja sam naravno zadovoljan što je izvjestelj tu o proračunu i da što je došao da čuje i koje su naše potrebe. Proračun je politički instrument koji omogućuje da u stvarnosti brojčano se izraze politički prioriteti, politički angažmani, ukoliko tih angažmana ima, dakle može se kroz e, izvršavanje proračuna provjeriti da li je određena politika vjerodostojna ili ne. To je prva stvar koju sam htio reći. Druga primjedba. Naravno, treba proračun sagledati i u okviru političkih orijentacija koje su odlučene. Uzgred podsjećam da Europska unija želi ostati prva mirovna snaga na svijetu i ona je glavni donator, što je služi na čast, no to će biti dobro ako to potraje, jer eh, nakon izlaska Ujedinjene kraljevine tu ćemo izgubiti brojne doprinose, proračunske doprinose, što više na državnoj, državnim razinama, na nacionalnoj razini Ujedinjena kraljevina će eh, izaći iz eh, europskih e, doprinosa, dakle osjećamo bez velikog dijela sredstava. Proračun također treba sagledati i u raznolikosti operatera. Ugovor iz Lisabona primorava nas da provodimo koherentnu politiku i u takvom okviru, naravno ako želimo da politika bude dosljedna koherentna, moramo sagledati želje svih e, dionika koji su mnogobrojni. Tu je kao prvo komisija koja upravlja proračunom Europske unije, onda imamo Europski fond za razvoj koji je međuvladino tijelo koje pripada svih 28 država i koje stavlja na raspolaganje fondove komisiji. To izgleda kao da je jedinstven okvir, institucionalni okvir, ali Europski parlament tu nema pravo reći riječi. I AFTE, bi, AFTE djeluje kao agencija Europske unije, isto kao što je slučaj sa GTZ-om u Njemačkoj. Zatim tu imamo još 28 nacionalnih proračuna, a dodajmo pri tome još i agencije za razvoj koje čiji način funkcioniranja nije uvijek e, savršeno sukladan sa e, stavovima vlada, iako vlade i ministarstva za suradnju i razvoj jesu njihova gdje su tijela kojima oni odgovaraju, no ipak oni imaju određenu samostalnost. Dakle, mi trebamo dati taj impuls politički, zatim trebamo spostarati da proračun bude u našoj nadležnosti, da se izglasaju sredstva, a ne smijemo zaboraviti ni da smo e, zarobljenici višegodišnjeg financijskog okvira, što ne olakšava naš posao. Dakle, ono malo marže što imamo, trebamo e, je imati na umu, no ipak ako želimo imati utjecaj na politiku moramo reći da je potrebno izaći iz tog okvira kako bi svi dionici išli u istom smjeru, jer postoji jedna politika razvoja, ako sam dobro razumio, odredbe e, ugovora iz Lisabona, a ne 29 ili 30 politika razvoja. Tomu treba dodati i Europsku banku za ulaganja koja je međuvladino tijelo i tu će nam biti uskraćena sredstva ukoliko Ujedinjena kraljevina ode iz Europske unije. Treba vidjeti da li će ostati članovima Europske razvojne banke. Ovo će biti predzadnji proračun, ovaj proračun za 2018. Dakle, predzadnji proračun Europske unije sa 28 država članica. Angažmani preuzete obveze i ono što partneri mogu očekivati od nas, treba biti raspoređeno 27 članova nakon što Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. Ja slažem s općim izvjestiteljem kada kaže da treba pozdraviti naravno povećanje ovo što on preporučuje, dakle 28 milijuna eura za humanitarnu pomoć, ali podsjećam usput da se tu radi o mrvicama usporedbi s postojećim potrebama humanitarnih e, i prehrambenih e, kriza. Sada imamo pet zemalja koje izjedaju sukobi, a čije stanovništvo je izloženo opasnosti gladi i ne znamo kako izaći iz te slijepe ulice ukoliko međunarodna zajednica i naravno Europska unija ne uspiju prikupiti više sredstava. I s velikom nemoći vidimo da se situacija pogoršava, a da pritom nismo u stanju naći proračunsko rješenje za to. Dakle, to je pravo jako dramatična situacija i trebamo to imati na umu. Dobro sam također spomenuti i činjenicu da je ovaj proračun prvi proračun koji ulazi u okvir drugog dijela višegodišnjeg finanskog okvira, tako da ćemo morati imati na umu pouke i sve ono što smo mogli zaključiti u ovom srednjoročnom razdoblju. Još jedna stvar koju želim reći, to je rasipanje proračuna. I to je učestala tema, dakle rasipanje. Zašto rasipanje? Pa jednostavno zato što je izložen apetitima sektora koji nemaju što zagristi, dakle, hoćemo biti ambiciozni u borbi protiv klimatskih promjena i gdje ćemo onda posegnuti, pa vidimo da li ima negdje neki proračun i evo ga, proračun za razvoj je tu i druga drugi sektori misle da je na njihovom raspolaganju. Dakle, trebamo biti jasni po tom pitanju što je ta suradnja za razvoj. Dakle, to nije sve i svašta, već jednostavno iskorjenjivanje siromaštva u službi e, ljudskog dostojanstva ljudi, već na godinama to podsjećamo i moramo biti strogi i primijeniti jasnu metodu, treba ponavljati, ako treba se pose citirati sam treba, onda treba reći idemo korak po korak, stalno isti korak, u istom smjeru i trebamo istrajati, ne smijemo spuštati gard pred svim ovim e, prijetnjama koje se obrušavaju na e, proračun za suradnju. Zaboravio sam također i spomenuti galaksiju, konstelaciju specijalnih fondova koje čine nemogućim da se e, globalno i lucizno sagleda sve ono što ulazi u e, europsku politiku za razvoj. Naime, ti specijalni fondovi mogu biti financirani od komisije, od Europske banke za ulaganje razvoj, e, države članice, nacionalne agencije, Europski fond za razvoj. Gdje je tu pomoć više? Evo, ja sam sagledao političke prioritete svih tih uzajemnih fondova i u potpunosti slažem, ali imamo problem parlamentarnog nadzora i vidim da malo po malo se e, parlament isključuje iz jednih od njegovih e, glavnih e, ovlasti, a to je proračunski nadzor. Dakle, ne znam kako, ali trebalo bi naći rješenje. Ja nisam naivan čovjek, ali treba reći i izvan ove institucije da smo vidjeli koji je problem i da se nećemo lako prepustiti. Pozivam i komisiju da nam da jasnu pomoć. Komisija treba biti na strani parlamenta jednoglasna u ovoj borbi za više e, predvidljivosti, jasnoće, jer proračun nije bilo što, već je jako precizna stvar. Ne radi se tu samo o brojkama, već i o preuzetim obvezama i poštivanju tih obveza. A preskočit ću sve ono što imam za predložiti po pitanju toga kako se može e, doći do poštivanja tih e, preuzetih obveza, jer ako u ovom odboru gdje imamo ako, ako ne možemo dovesti predstavnike 28 država članica i da ih saslušamo glede toga kako namjeravaju eh, ispuniti svoje obveze koje su, koje su preuzeli i za koje su dali mandat pregovoračima Europske unije u Addis Abebi i, kada su rekli evo koji su naši ciljevi za financiranje, a onda ništa apsolutno ne, ne rade kako bi se ostvarili ti ciljevi onda nema nikakvog kredibiliteta za sve te obveze nema nikakvog kredibiliteta i mislim da moramo mi nastupati jednoglasno evo ispraznio sam donekle ovaj svoj e, tank ljutnje mislim da ćete se složiti sa mnom i idemo dalje hvala Hvala ti, Charles, vrlo si strastven kao i obično. E, sjećam se da sam e, vidjela e, grafički prikaz svih tih fondova, to je zbilja vrlo složeno, teško je to shvatiti. Pa znaš, mlječni put nije ništa sprem toga svega. Da, svi znamo za te probleme. do sada se troje ljudi javilo za riječ. Gospodin Venta, počet ću s gospodinom Licom. E, gospodin Pejon prvi. Hvala predsjednice. Pa ja ću biti kratak jer je Charlotte Gerens puno ključnih stvari već rekao koje se tiču našeg odbora, ali imaju četiri elementa na koje se želimo osvrnuti i podržati ga i reći da nam je jako stao do toga. Prva stvar, po svaku cijenu države dakle evropsko e, vijeće moraju se vratiti na ovu obvezu od 0,7% od 20% za najmanje razvijene zemlje odnosno 1%. E, to je obveza preuzeta 2005. 2015. je trebala biti ispunjena, ali nije. Sada se govori o vijeću za 2030. Pa trebamo barem imati plan puta precizan s brojkama kako bismo mogli zajamčiti da ćemo ovaj put ne samo imati tekst na neku neki bezvezni tekst, već tekst koji će, koji će se držati ljudi. Druga stvar, a doista ovdje želim inzistirati na ono što je rekao Charles Gerens, dakle cilj je iskorjenjivanje siromaštva. Vidimo da postoji jedna tendencija koju možemo razumjeti, no ipak nismo tu da popuštamo pred eh, problemima. Dakle, sredstva koja su trebala biti posvećena borbi protiv siromaštva i njegovom iskorenjivanju koriste za neke druge stvari, a to su neki ciljevi koji se tiču održivog razvoja, mi se možemo složiti s tim, ali zašto da se ta borba vodi na e, preko pleća e, fonda za siromaštvo? Zatim tu su pitanja koje se tiču imigracije i sigurnosti, a to je ključni problem. Ne možemo prazniti džepove fondu za borbu za, protiv siromaštva u situaciji koju je e, Šarl dobro podsjetio i koja je katastrofalna, ali ovo je puno manje zastupljeno na političkoj agendi i naša je uloga da podsjetimo da ovo mora biti u političkoj agendi s političkim posljedicama koje su značajne iza toga svega. Dakle, to treba obraditi. Dakle, treba se vratiti na jasno definiranje naših ciljeva i to treba jasno definirati. Zatim, trebamo zauzeti položaj što je rečeno i zajedno smo radili na tome, dakle treba poraditi na učincima Brexita. To je nešto što moramo sagledati. Jer vidimo da će to imati jasan utjecaj pa i na mjesto Europske unije kao čelnika u borbi za razvoj i e, utjecat će i na političke prioritete. To je treća stvar. Četvrta, sami ste to malo prije spomenuli, to je pitanje uzemnih fondova i demokratskog nadzora fondova. Naravno, ti uzemni fondovi mogu biti legitimni, možemo naći taj legitimitet, ali evo ga, ovdje nam se prazni džepove, znate, minimalno je i to smo stalno ponavljali, minimum je da to bude upisano u proračun i da postoji nadzor koji je omogućen da to bude proračunski nadzor. Dakle, parlament treba u potpunosti moći ispuniti svoju ulogu proračunskog nadzora. Eto, to su na četiri elementa koja su već rečena, ali ja želim u ime svog kluba zastupnika insistirati na tome i podržati stav našeg izvjestitelja. Da, puno hvala. Zahvaljujem e, izvjestitelju. Mislim da je odlično što možemo razgovarati o stvarnim izazovima s kojima smo suočeni i o kojima razgovaramo već godinu dana. Mislim da je najvažnije paziti e, da se proračun doista usmjeri prema Lisabonskom ugovoru e, ka iskorjenjivanju siromaštva. Sad vidimo da mnogi novi instrumenti i prijedlozi e, skreću te, ta sredstva prema zaustavljanju migracija i po mom mišljenju na krivi način e, lažno se povezuje sigurnost i razvoj. Ako komisija želi ići tim putem, onda će povećati e, CFCP fondove jer e, ti fondovi mogu utjecati na vojne kapacitete i slično u zemljama u razvoju ali moramo zaštititi e, proračun za razvoj i za iskorjenjivanje siromaštva mislim da je istina da je postignut napredak u smjeru onih 7%, ali jedna nova studija koju je objavila komisija pokazuje da je barem e, petina e, povećanja e, ODA u stvari prilagodba troškova migracija kod kuće, dakle unutar Europske unije ne u zemljama u razvoju, pa ne smijemo biti preveliki optimisti kad je riječ o tom napretku. I e, kao što je tako dobro rekao gospodin Gerens, e, kad je riječ o e, fondovima, moramo imati objedinjeni proračun za borbu protiv siromaštva. Naš odbor je jutros usvojio neka zanimljiva stajališta o trust fundovima, zakladama a e, svrha je postaviti više uvjeta na korištenje tih fondova kako bi se zaštitila koherencija i učinkovitost. E, glavni izvjestitelj je govorio i o neposrednom susjedstvu. Da, e, ja vjerujem da je istočno partnerstvo uvijek imalo premalo sredstava, ali ne možemo E, suprotstaviti najmanje razvijene zemlje u svijetu i e, naše susjedstvo ne smijemo doći u tu situaciju. Slažem se s gospodinom Gerensom e, da to povećanje proračuna za humanitarnu pomoć od 28 milijuna je vrlo skromno povećanje u situaciji u kojoj se nalazimo. Doista vidimo porast različitih sukoba koji dovode do vrlo ozbiljnih humanitarnih kriza što uključuje i sadašnju glad u istočnoj Africi i Sudanu. Što možemo učiniti kako bismo se vratili na put razvojne politike. Kao što je rekao gospodin Goerens, Europska unija mora biti glavna snaga za mir i razvoj u svijetu. Ne smijemo odustati. Neki odustaju poput SAD-a, a to je sve na uštrb najsiromašnijih ljudi na svijetu. Na kraju bih rekla da se moramo i boriti protiv odluka Trumpove administracije deklaracije o ukidanju pomoći najsiromašnijim ženama i djevojkama i djevojčicama u svijetu time što će se ograničiti proračun za reproduktivno zdravlje kao i proračun Ujedinjenih naroda. Hvala, samo provjeravam brojke. Jutro sam na BBC-u čula nešto o Jemenu. E, 28 milijuna dolara za Jemen, to je jako malo novca obzirom na golemu krizu koja se odvija u svijetu. Danas ćemo popodne govoriti o gladi u Africi u tri popodne. Hvala. Kao što vidite, nažalost, gospodin Rubik ne može doći na naš sastanak, pa ću govoriti u njegovo ime. Važno je da se izdvoji dovoljno sredstava za ispunjenje e, ciljeva održivog razvoja e, treba povećati te ciljeve kako bi se do 2030. godine dosegao cilj, a također trebamo i snažnu i učinkovitu suradnju sa privatnim sektorom, osobito lokalna mala i srednja poduzeća i obiteljska poduzeća. Dakle, trebamo poticati razvoj kroz socijalno odgovorno privatno javno partnerstvo te povećati sredstva za zemlje u razvoju putem javno privatnih partnerstva i drugih inovativnih načina financiranja. Hvala. Zahvaljujem Ani Puno hvala na ovim uvidima gospodine izvjestitelju i puno hvala na pokretanju ove rasprave. E, vrlo sam zadovoljan što ste spomenuli e, ciljeve e, održivog razvoja u New Yorku se na tome radilo, ali za sada nisam vidio plan možemo bolje iskomunicirati da želimo razraditi i detaljno e, objasniti te ciljeve dakle potrebno je e, izraditi koherentnu politiku to bi bilo jako važno gospodin Timmermans je bio tamo e, kao i neki drugi Dakle, ja bih želio koristiti e, ovaj plan proračuna da objasnimo e, ciljeve održivog e, razvoja i da pokažemo zašto to radimo, što je dobro za ciljeve x, y, z, na primjer konkretne ciljeve za Europski parlament eh, bi to bio veliki iskorak jer bismo mi kao parlament govorili o ciljevima održivog razvoja jer većina proračuna se tehnički odnosi na te ciljeve, ali mi o tome ne govorimo. Eh, hvala i na ovih 0,7%. Eh, bilo bi sjajno kad bismo ispunili zadani cilj ja samo naglašavam ono što su već rekli kolege, a to je da je veliki razvojni cilj iskorjenjivanje siromaštva. E, također stabilnost i mir, a sljedeće je ovo. E, predviđam da takvi instrumenti koji dolaze iz raznih proračunskih linija e, trebaju biti za razvoj, o tome ćemo govoriti e, kasnije, ali i akcijski plan. Imamo nove linije, na primjer za istraživanja na području obrane, potrebno je govoriti o predvidivoj situaciji koja će se pojaviti sljedećih mjeseci e, i u budućnosti kad budemo govorili o izvješću. Hvala. A sada dajem riječ e, komisiji. E, molim da glavna uprava EKO ide prva jer oni moraju otići. Tko želi uzeti riječ? Gospodin Hanigali. Izvolite. Puno hvala gospođo predsjedateljice. Nemam puno toga za reći jer kao što znate e, kolegi e, povjerenika tek treba usvojiti nacrt proračuna. Ja bih samo iznio nekoliko komentara. Prvo, zahvaljujem Europskom parlamentu, a osobito odboru za razvoj na neprekidnoj potpori koju su nam dali u prošlosti, osobito prošle godine za vrijeme proračunskog postupka, odbor DEVE je tražio veći proračun za humanitarnu pomoć, a to se na kraju nije dogodilo predloženo povećanje koje je predložio parlament je trebalo biti odgovor na veličinu krize, osobito sirijske krize, e, kako to ne bi utjecalo na e, ono što radimo po pitanju ostalih kriza. Nadam se da ćemo imati istu takvu potporu i ove godine. Uvjeren sam da će parlament to podržavati. Drugo što želim reći je sljedeći. Za vrijeme e, preispitivanja e, višegodišnjeg financijskog okvira govorilo se o povećanju rezerve za e, izvanrednu pomoć E, dakle od 280 na 300 milijuna. To nije proračun za humanitarnu pomoć kao takav, već je to pričuva e, za nepredviđene situacije koju možemo koristiti tijekom godine. Hvala. Hvala. E, e opća uprava Devko, gospodin Ajko. hvala hvala na svemu što je rečeno i mogu se samo složiti sve, sa svim mojim što je rečeno iz naše točke gledišta Devko. Mislim da je važno za ovaj proračun koji je predstavljen sada za 2018. da je sukladan sa onim što je predviđeno u okviru šegodišnjeg finanskog okvira. Dakle, imamo jako malo manevarskog prostora, a postoje e, dodatna potraživanja koja zaprimamo skoro svakodnevno. Dakle, mi uveliko računamo na vašu potporu upravo kako bismo odbranili proračun od svih dodatnih e, zahtjeva koja zaprimamo i jasno je da prioriteti osobito kod cilja za drži razvoj budu ti prioriteti ispoštovani. Zatim više osoba spomenula je Brexit. Da, mislim da će biti jako teško. Ovdje imamo još jedan cjelokupan proračun, ali ipak to što Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europske unije ne znači da će se smanjiti potraživanja za razvoj. Naravno, što se tiče strukturnih fondova, tu ćemo imati manjih potreba, ali što se tiče zemalja u razvoju, potraživanja su identična. Dakle, tu ćemo ovaj naslov četvrti morati braniti. Treće, više puta spomenuti su zajemni fondovi, to su učinkoviti instrumenti za konkretne akcije. Tu imamo obvezu komisije da se radi izvješćivanje, redovito izvješćivanje preko, preko Digi budžeta o provedbu i rekonstrukciju tih uzajemnih fondova. Dakle, prvo izvješće ako nije dostavljeno, treba upravo biti dostavljeno. Tu imamo isto tako i zahtjev da parlament može bude ovlašten da zasjeda na e, upravnom odboru i da tu bude zastupljen naravno. Zadnji element FSD Mi naravno pozdravljamo činjenicu što to napreduje, što je jučer glasano i što se to namjerava pokrenuti dosta brzo. A što se tiče posljednog pitanja, to je predviđeno u proračunu za 2018. I tu imamo dio koji će toći iz FETA i predviđeno je da doprinos e, iz tog fonda budu e, stavljen na raspolaganje već tijekom 2018. Toliko od mene. Hvala. Izvjestitelj, želite odgovoriti na nešto što ste čuli, pa ću ja onda ponudati riječ o Charles Gerensu. Evo, dobro, neću, neću puno oduzmati vremena zastupnicima. Hvala vam, gospodine Gerens. U potpunosti slažem, koherentnost je važna. Vidjeli smo to na terenu, kada smo obilazili države. Ne možemo se baviti sa korijenskim eh, uzrocima siromaštva, kao što rekla Heidi Hautola, eh, što se tiče stambenih pitanja, zdravstvenog problema i sličnih ukoliko nemamo dosljedan pristup e, s naše strane. Što se tiče uzemnih fondova, želim biti savršeno jasan po ovom pitanju. Odbor za proračune vidi na koji način su uspostavljeni uzemni fondovi. To je bilo na sljedeći način. Situacija je bila to je bila situacija velikog pritiska, žurnosti, morali smo djelovati, možda nije bilo drugog načina da se djeluje, ali jasno je bilo da smo bili nezadovoljni načinom na koji je parlament uključen u to. Mi smo razumjeli da je trebalo brzo djelovati, ali sada prava parlamenta mora biti zajemčena, moramo čuvati jedinstvo parlament, e, proračuna i više nikada nećemo pristati da iz tiskovina saznamo kako su komisija i vijeće odlučili dodijeliti sredstva iz europskog proračuna bez da nas kao su zakonodavca e, uključe na valjan način to sve. Dakle, nama je jasno da je ovo bila žurna situacija, moralo se brzo djelovati, ali situacije moraju biti situacija, stvari se mora vratiti u red i više nikada parlamentova prava ne smiju biti zaobiđena. Što se Brexita tiče, jako važne stvari ste rekli i vi, gospodine Gerens i kolege. Što se tiče godišnjeg izvješ... E, proračuna za koji sam ja zadužen za 2018. godinu, stvari moraju biti jasne. Brexit neće, do Brexita neće biti, doći 2018. tako da to neće utjecati na proračun. Jedina kraljevina bit će članicom Unije 2018. godine uz puna prava i punu odgovornost. Stoga nećemo biti dovedeni i suočeni sa ogromnim proračunskim e, izazovima tijekom 2018. godine, ali naravno moramo znati koji je to okvir u, kojem se nalazimo i naravno za odlazak e, jedne kraljevine gubimo državu članicu nažalost i neto doprinositelja, dakle državu koja više doprinosi nego što povlači iz proračuna Europske unije, dakle morat ćemo na kraju imati jasan, jasno rješenje za ovo. U odboru za proračune e, sve više analiziramo vlastite izvore da se to dugoročno uspostavi na način da to ne bude predstavljalo dodatno opterećenje za europljane, već da to bude moguć odgovor za predvidljiviji i dugoročni proračun Europske unije i da se tako e, kada se odluči o novom višegodišnjem finanskom okviru izbjegne e, sukobljavanje država. znate za LMI i EIB koji su spomenuti, u potpunosti slažem e, da gornji pragovi moraju biti povećani. E, tu treba 38 e, milijardi dolara godišnje, dakle mi slažemo s vama kolegi. Naravno imat ćemo izazovne pregovore s vijećem i zaključno želim reći da, imamo nove prioritete u proračunu koje nismo mogli inspirati početkom višegodišnjeg financijskog okvira kada je taj okvir odlučivan 2013. godine, no novi prioriteti ne bi trebali utjecati na našu e, naše stalne i postojeće projekte koji su u tijeku. Mislim da je to Heidi Hautala spomenula. Da, E, razumijem, ona je rekla da se želite baviti izravnim susjedstvom, jer od tu dolaze izazovi i problemi, ali ne smijemo zaboraviti e, iskorjenjivanje siromaštva. Dakle, imamo, što hoću reći, imamo nove prioritete, ali ne smijemo, e, ne smijemo zanemariti projekte u tijeku i to ne smije negativno utjecati na njih i moramo s novim problemima moramo imati vlastite resurse i to je nešto što mora parlament jasno reći, jedinstveno, to treba reći vijeću. Unija, ako se od Unije bude tražilo da više sudjeluje, onda će nam trebati i novi izvori. I moje mišljenje je u potpunosti sukladno s onim što je gospodin Lips rekao. Dakle, toliko od mene, dragi kolege, najpše hvala. Moja vrata uvijek će vam biti otvorena. E, želim čuti vaše mišljenje o novom proračunskom postupku i u svakom slučaju najbolji način e, to je najbolji način da se e, zamče sredstva i ne smijete zaboraviti treći petog, e, to je dakle rok za pilot projekte. Hvala najljepše, bilo veliko zadovoljstvo biti na vašem sastanku. Hvala vama, hvala na jasnoći, na vašem izlaganju, na svemu što ste rekli, mislim da, smo, da se potpuno slažemo. Šargerens, zaključna riječ. Da, hvala predsjednice. Ja najprije želim iznijeti konstataciju jednu. Svi se mi ovdje slažemo. Dakle, u obrazloženju napisat ću da smo jednoglasni, da svi slažemo glede velikih prioriteta i onoga što ću i predložiti u, u vidu rezolucije naše parlamenta. Vincent Peillon se pozvao na mene glede više točaka, ja sam se pozivao na njega i evo opet ću se pozivati na njega i inzistirati na tome da posto proračunskih sredstava trebaju se trebaju završavati u najmanje razvijenim zemljama. Dakle, imamo iste reference. Hvala ti, Vincente, na tome. Potpuno slažem svim onim što si rekao. Pojasnio sam neke stvari koje ja nisam imao vremena e, dodatno e, razraditi. Hajdi, Hautala podsjetila je na poteškoće koje imamo E, po pitanju organiziranja sigurnosti e, i načina na koji se to financira. Mislim da bi se mogli unijeti malo više reda i podsjet, u to sve i podsjetiti da je sigurnost e, koncept koji je širi od neke vojne, obične vojne ili policijske intervencije. Tu je sigurnost rada, prehrambena sigurnost, socijalna sigurnost i to su domene koje su u našoj nadležnosti i bez ikakvih skrupula se može e, to naplaćivati iz e, proračuna e, za razvoj, ali ovaj, ova represivna ili grana, dakle tu se radi o očuvanju javnog reda i mira, zašto je zadužena policija i vanjska sigurnost, zašto je zadužena vojska. Dakle, s obzirom na sukobi prije svega internac, međunacionalni unutar nacionalni, a ne međunacionalni i da su uzroci, glavni uzroci e, siromaštvo i endepsko siromaštvo, moramo se time baviti i nikad ne smijemo zaboraviti podsjetiti da je najbolja borba za, borba za sigurnost jest borba za iskorenjivanje e, siromaštva. Jedna riječ o previdljivosti, to je ključnog značaja i navest samo jedan primjer. Fond za globalnu borbu protiv side, tuberkuloze i malarije financira se kako bi se moglo rješavati srednjoročno probleme i financira se iz najraznovrsnijih e, izvora, tu su države članice, komisija, Bill Gates, nevladne organizacije, privatne zaklade. ali ako nemamo previdljivosti, ja ako smanjimo financije, osuđujete na smrt korisnike E, lijekova, tri terapije, konkretno u slučaju borbe protiv side. Dakle, tu se samo prekrižuju ljudski životi. Stoga od ključnog značaja zajamčiti predvidljivost. Hvala kolegi Venti. Slažemo se po pitanju jako jasnog stava o zaštiti onog 0,7%. Ja bih volio da to možemo zajamčiti u svim svugdje i da imamo crvenu liniju koju bismo podvukli u okviru trijaloga i pregovora sa komisijom i vijećem. Ja ću tu ostati stvarno pravi gnjavator sve do kraja ovih pregovora, budite sigurni u to. Analiz je išao u istom smjeru, znam do koje mjere se trudi kako bi uvjerio političke predstavnike, odnosno političku vlast njegove zemlje kako bi se to uključilo u program, u njihov politički program. Mislim da je to dosta dobar pristup i u potpunosti uživa našu podršku. I još zaključno o par riječi o izlasku Ujedinje kraljevine. Morat ćemo se međusobno savjetovati da vidimo kada ćemo početi iznositi prijedloge. Ne bih htio smetati pregovoračima, ne bi želio smetati Giju Verhofštatu, ali morat ćemo o tome razgovarati, svi mi imamo neke ideje, ali rasprava i stave parlamenta mora biti donekle minimalno strukturirani i mi se slažemo s tim, ali ono što je sigurno jest da kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije, imat ćemo veliki problem glede financiranja, ne samo u okviru politike razvoja, jer nećemo dobivati sredstva koja uplaćuje Ujedinjena kraljevina, ali doće do rata između svih odjela ako škrci sa sjevera po pitanju financiranja i ako ostanu na stavu od 1%. I to će utjecati na sve politike, jer svi će vidjeti, odnosno gledati gdje će biti rezerva. Tu će biti rat između zajedničke poljoprivredne politike, strukturnih fondova, po humanitarne pomoći, pomoći za razvoj i tako dalje i tako dalje. Komisija je toliko uz nas da sam uvjeren da ćemo zajedno s komisijom moći e, blokirati škrce vijeća kako bismo mogli doći do proračuna koji će biti dostajan tog imena. Hvala. Dobro, vidjet ćemo što će biti s tim pregovorima. Mislim da smo zaključili sve ključne elemente. Hvala ti, Šarl. Kolege, što se tiče ovih pilot projekata, rok je idući tjedna, idućeg tjedna. Dakle, mi ćemo poslati nešto koordinatorima danas ili sutra i od njih zatražiti da se upute projekti na vrijeme kako bi se ispoštovali i ovi rokovi i molimo i kolege također da šalju projekte koji trebaju ići na predanalizu e, u komisiju, to su sve dobri projekti. Mm, to je već poslano, dobro. Dakle, mi ćemo postarati da to budu dobri projekti, da ne tratimo vrijeme komisije. Na sve ćemo to zajamčiti što se nas tiče. Nakon što komisija predstavi nacrt projekta krajem petog mjeseca, mi ćemo u vidu dopisa E, reagirati na to. Naš izvjestitelj gospodin Gerens će izraditi to, taj dopisno pismo, onda ćemo kasnije glasati na prvom e, sastanku nakon ljetne pauze o tom proračunu. Hvala svima, ovako rasprava bila je jako korisna i hvala stalnom izvjestitelju što je došao i sigurno je da ćemo se ponovno susreti kako bismo zaključili proračun e, na, za 2018. Hvala kolege, sada prelazimo na temu 18. Još jedna jednostavna tema. Ovo je zakonodavno mišljenje. Dakle, uloga o uspostavi instrumenta ICSP, nadležni, nadležni je AFET za ovo radimo po pravilu 53+, plus, dakle pojačana suradnja između naša dva odbora. Želim reći da je naš odbor je htio imati veću ulogu u ovom e, dosjeu, ali izgubili smo. Imamo odličnog izvjestitelja u svakom slučaju gospodina Varjanina i on će nam predstaviti ovo mišljenje. Hvala, pa ne znam da li će ovo biti jednostavno ili ne. Komisija je iznijela prijedlog. Cilj je da se uključi novi člana koji će omogućiti Europskoj uniji da proširi svoje sustave u okviru iznimnih situacija izradi kapaciteta u partnerskim zemljama i ostvarenju mirnog i inkluzivnog društva i to su glavni deklarirani ciljevi nadležni odbori su AFET, gospodin Danžan je izvjestitelj u tom odboru. U mom nacrtu mišljenja ograničio sam svoj prijedlog, svoju intervenciju na pet amandmana kako bismo bili jasni i konkretni. Ključni amandman u prijedlogu mišljenja jeste amandman četvrti gdje tražim da se zajamči no, uključenje nove odredbe u ICSP prema kojoj svaka, svako djelovanje na izgradnji kapaciteta treba ispuniti e, DAC kriterije OECD-a koji su nedavno revidirani 19. veljače prošle godine i sada imamo revidirano izvješće o ODA po pitanju mire sigurnosti iz OECD-a. tu klauzulu za izgradnju kapaciteta prema terminima uredbe DCI, koja je naš glavni zakonodavni instrument eh, za eh, razvojnu politike Europske unije. Tu smo, dakle, zatim smo posegnuli. To je također i pitanje transparentnosti i eh, odgovornosti glede uporabe sredstava tu sredstva koja će, biti namijenjena izgradnji kapaciteta, podršci sigurnosti i razvoja u osjetljivim i e, osjetljivim državama. U nacrtu mišljenja se podsjeća da glavni ciljevi razvoj e, politike suradnje Europske unije jeste smanjenje i dugoročno iskorenjivanje siromaštva. Imao sam određenu sumnju o prirodi našeg zadatka. Dobio sam e, tekst gospodina Danžana jučer koji je napravio nacrt svog prijedloga namijenjen odboru AFET i on sada predlaže dosta radikalne izmjene mm, izmjene izvornog nacrta prijedloga komisije. Komisija je s pravom predložila ograničeno financiranje vojnih aktivnosti u iznimnim okolnostima. A gospodin Danžan predlaže, kao što rekoh, dosta radikalne izmjene prijedloga komisije. U amandmanu trećem u nacrtu riječ iznimno želi zamijeniti riječju specifičan. Izniman je naravno jača riječ, a specifičan otvara mogućnost e, fleksibilnijim tumačenjima. Zatim u amandmanu petom gospodin Danžan želi izbrisati riječ development, razvoj. U tekstu komisije stoji pomoć može pokriti konkretno pružanje e, pomoći na sigurnosti i razvoju, a gospodin Danžan želi izbrisati riječ razvoj. Tu, je i amandman sedmi, tu su amandman 7. i 8. koji se bave ključnim pitanjima prijedloga komisije. Komisija u svom prijedlogu naglašava da iznimne okolnosti koje su spomenute u stavku prvom treba tumačiti kumulativno, dakle u stavku trećem točka, točkama A i B tu treba zajedno njih treba zajedno tumačiti i obje trebaju biti ispunjene. Gospodin Danžan pak traži da na kraju točke A riječ i zamijenjena, bude zamijenjena riječju ili. Što više, u točki B predlaže da se promijeni formulacija. Komisija predlaže sljedeće. Kada dođe do konsenzusa između država, sukobu i međunarodne zajednice ili Europske unije i tako dalje i tako dalje. A gospodin Danžan želi izbrisati riječi međunarodnu zajednicu, međunarodna zajednica. Dakle, ako želimo to jasno pročitati, gospodin Danžan predlaže da bude moguće da se koristi financiranje, instrument financiranja u okolnostima u kojima će doći do konsenzusa između zemalja koji se tiče e, pitanje i Europske unije i nema nikakvih drugih e, uvjeta. Dakle, to je radikalna promjena koju predlaže gospodin Danžan. Sad, naravno, mi se moramo usredotočiti na naše mišljenje i na onu stranu koja se tiče razvoja Ja čekam na amandmane kluba zastupnika i spreman sam voditi raspravu sa izvjestiteljima u sjeni, a kada je riječ o ovom mišljenju. Moramo pomno razmotriti što ćemo uključiti u naše mišljenje i kako ćemo nastojati utjecati na odbor za vanjske poslove, AFET, kada budu razmatrali zaključno izvješće. Eto, to je ono što sam imao za reći u ovom uvodnom izlaganju. Sada sam spreman saslušati vaše komentare i nadam se da ćemo imati uspješnu suradnju s izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Ovo što ste nam rekli o AFET-u zvuči komplicirano, neće biti jednostavno, teže nego što sam mislila. Gospodine Venta, imate riječ. Hvala, predsjednice. Još jednom uzimam riječ u ime gospodina Ponga sada. Gospodin Ponga je izvjestitelj u Sijeni za Pučane. Kao prvo htio bih se zahvaliti izvjestitelju na određenom poslu. E, sigurnost i razvoj i njihova veza jako su važni u našoj agendi već nekoliko godina, a sada je to još važnije za naš klub. Sigurnost i razvoj su neovisne i možemo samo pozdraviti prijedlog eh, komisije da se ovi pojmovi uže povežu i da se popuni jaz između tih pojmova, pogotovo u eh, zemljama razvoju. Moramo osigurati e, vjerodostojnost našeg vanjskog djelovanja, pogotovo djelotvornost e, politika za razvoj i to u dugoročnoj perspektivi. Gospodin Ponga će dati doprinos ovom mišljenju svojim amandmanima i pozdravlja usku suradnju s izvjestiteljem na ovom dosjeu. Hvala. Hvala, Anelic. Zahvaljujem na ovom izvješću. Govorit ću njemački. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom dokumentu. Ja sam radio na više razina na ovom dosjeu. Ovdje se ne radi samo o pitanju koje je važno za odbor za eh, razvoj, nego i za odbor AFED. Mi se bavimo ovdje vanjskom politikom jer se tu obuhvaća i politika za razvoj i zbog toga je potrebno uključiti nove instrumente u naše djelovanje. Što se tiče financiranja, ne slažem se s time da smo na, samo prethodnoj točki dnevnog reda govorili o važnosti proračuna, a sada jedan dio proračuna trebamo dodijeliti tema razvoja. Ja zapravo tražim da se uvede nova proračunska linija kao što je to učinjeno u Njemačkoj. Postoji proračunska linija u proračunu e, za vanjske poslove. Prošle godine je to bilo 100 milijuna, a ove godine ćemo imati 130 milijuna koji će se koristiti kao instrument za sigurnost. E, mi smo u Njemačkoj e, tom dijelu proračuna dali drugačiji naziv, ali radi se upravo o tomu, radi se o instrumentu sigurnosti za premošćivanje kriza. To je element povezivanja, jedan svojevrsni most. Mi to kao parlamentarci tražimo kad e, izjavljamo da želimo novu proračunsku liniju. Mi ne želimo da se e, razvojnoj politici oduzmu proračunska sredstva. To je rekao i gospodin Venta kad je e, izrazio mišljenje gospodina Ponge. Već se dogodilo to da je sigurnost e, usko povezana sa e, razvojem. Tu moramo jačati mnoge pristupe, ali mislim da moramo imati autonomnu proračunsku liniju, ne smijemo oduzimati sredstva drugim proračunskim linijama za razvoj. Nakon toga želim nešto reći o standardu sigurnosti. E, danas je pitanje zašto se mogu oduzeti sredstva, zašto nije moguće stvoriti bolju vezu. Hvala. Želi još netko uzeti riječ? Ako ne želi nitko, imam ja nekoliko pitanja za komisiju. Možete li nam jasnije reći o koliko novca govorimo u tom novom instrumentu i odakle dolazi novac e, u proračunu? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, Stalno mi govore da komisija ima problem s poštivanjem uvjeta DAC-a, ali e, u veljači su izmijenjene smjernice OECD-a i naše države članice su to podržale. Što ćete sada učiniti sa razvojnim fondovima pod ovim instrumentom koji e, neće biti pokrivenim ovim novim pravilima DAC-a? Možete li nam to pojasniti? Jer došli smo do trijaloga gdje su nam rekli da to neće biti nikak problem, napravit ćemo nešto iznimno, ali sad smo čuli da je tu došlo do radikalnih prijedloga našeg kolege. znam da je tu samo komisija, ali možda komisija zna koje je stajalište vijeća pa nam može sada to reći. Dajem sada gospodinu e, gospodina Vudušalza tu, on je zamjenik direktora pa mu dajem riječ u ime komisije, izvolite. Hvala predsjednice. Dobar dan svima. Prvo zahvaljujem izvjestitelju na konstruktivnom pristupu i na korisnim primjedbama. Ovdje ne mogu komentirati prijedlog AFETA. Neki prijedlozi e, su e, u smjeru prijedloga vijeća. Mi e, podržavamo prijedlog vijeća, tako da nije sada prikladno da sada to komentiram. Ali Dozvolite mi da nešto kažem o samom kontekstu prije nego što odgovorim na specifična pitanja. Kao što znate, ovaj prijedlog se vraća na prijedlog e, Europskog vijeća 2013. godine. On je zatražio od komisije da predloži instrument koji je bio predviđen nekako drugačije strukture, trebaju biti mnogo veći. Komisija je dala vrlo mali amandman na ICSP na instrument za doprinos stabilnosti i miru. E, mi ovdje imamo jedan element koji nedostaje u našem instrumentariju i u cijelom e, instrumentariju instrumenta za sigurnost i razvoj. I zato e, izmjene smjernica OECD-a je bilo nešto jako korisno, ali smjernice OECD-a ne bi trebale određivati politike, jer politike određujemo mi, e, vijeće i parlament. I e, zato imamo ovaj zakonodavni prijedlog. Mi smo predložili nešto što bi pod ICSP-om trebalo postati izvedivo. A to može i ne mora ispunjavati uvjete DAC-a. To je zato što ovaj instrument nije e, osmišljen kao nešto što treba biti u skladu sa e, uvjetima DAC-a. I CSP je trenutno u skladu s tim uvjetima, a kolege rade na tome ali to pokazuje to da kad djelujemo na području stabilnosti i sigurnosti i kad ne interveniramo vojnim e, sredstvima nego civilnim sredstvima, stvari se mogu riješiti i u svakom slučaju možemo dati doprinos razvoju. Zato mi još uvijek vjerujemo da je ovo vrlo e, koristan način širenja ovog instrumentarija i zato mi dajemo podršku e, mišljenju gospodina Varinena. E, jedina stvar s kojom se ne slažemo jest e, da sve što se radi pod ICSP-om mora biti u skladu s uvjetima DAC-a. Mi se ne slažemo s time jer taj instrument uopće nije zamišljen tako. novi članak 3a može se prihvatiti, ali e, ne možemo podržati to da ovaj instrument mora biti u skladu s uvjetima DAC-a. E, kad budemo osmislili i definirali operacije, onda ćemo tek vidjeti mogu li se one e, proglasiti u skladu s uvjetima DAC-a. Dakle, moramo shvatiti da se nalazimo na graničnoj liniji, ne samo agende za održivi razvoj nego se tu radi i o širenju definicija. Mi smo sada uključili promociju miroljubivog društva na temelju cilja 16. I sada govorimo o novom europskom konsenzusu, definiramo politiku i reflektiramo novi politički kontekst, tako da mi želimo biti partner u razvoju i baš zato možemo neke stvari izmijeniti uz ovaj instrument koji daje doprinos razvoju, a razvoj je primarni cilj koji mi imamo. Mislimo da smo također ispoštovali e, politike, odnosno smjernice za politike koje smo dobili. Novac za ove izmjene, kao što znate, predriži smo ne više od 100 e, milijuna eura. Novac će doći od više izvora i to pokazuje upravo da smo na granične linije iz CFSP-a, iz e, pričuve, iz instrumenta za susjedstvo i iz instrumenta za razvoj, više manje u jednakim dijelovima i zbog toga moram reći da smo uzeli jako malo novca od razvoja i možemo očekivati da će se e, razvojni novac, novac za razvoj staviti u skladu sa uvjetima DAC-a. I zato u tom smislu nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje predsjednice. Mislim da imamo vrlo jasnu liniju u tome. Sad dajem riječ kolegi iz DFPI-a koji će reći nešto više o ICSP-u i o ispunjavanju uvjeta DAC-a. Hvala predsjednice. Kolega je upravo rekao da ICSP e, kao takav nije vezan uz instrumente e, i kriterije DAC-a 90% aktivnosti koje financira CSP su u skladu s uvjetima, unatoč svemu. Jedan projekt koji nije službene razvojne pomoći je misija praćenja na temelju sporazuma iz Minska u istočnoj Ukrajini. Mi smo dali podršku mnogim aspektima ove misije, ali što su e, e, pratitelji, e, odnosno subjekti koji su provodili monitoring učinili, oni su uzeli u obzir ne samo službenu razvojnu pomoć. E, težište ovog prijedloga komisije je razvoj partnerskih država. I kao što je kolega rekao, ovaj prijedlog je vrlo jasno osmišljen cilj jest da popunimo postojeći jaz, da se doda još jedan element e, našem instrumentariju. Kako bismo to učinili, moramo vrlo jasno ograničiti izvanredne okolnosti, odnosno iznimne okolnosti. Hvala. Imam još jedno pitanje. Vi ste nam dali primjer Istočne Ukrajine ali postoji već jedan instrument, znači radi se o nečem drugačijem. Jer vi sada predlažete novi instrument. Dakle, želite li novim instrumentom postići nešto drugačije? Evo samo ako možete to pojasniti. Znači, ako imate 25% DCI-a, Dakle, mislite li da će se ovdje primjenjivati pravila DCI-a? Hoćete li onda uzeti novac iz jedne posude iz komisije i onda staviti u drugu? E, zato je ovo pitanje važno i zato je shvaćam vaše stajalište, ali moramo pronaći neko rješenje, jer države členi, članice koje daju službenu razvojnu pomoć, onda daju izvješće komisiji, onda kažu mi smo dali tu taj novac kao službenu razvojnu pomoć. Ako vi sada maknete taj novac iz te posude, onda kako se to može riješiti? Šarderez. Evo ja želim dodati jedno pitanje ovo koje ste vi postavili. Naime, ne znam da li je ukrajinski primjer najbolji s obzirom da u sukladno načelu diferencijacije Ukrajina više ne bi trebala dobivati novce od Europske unije, dakle iz te gledišta hipoteza je već odstranjena. No, vodili smo malo pre raspravu o tome što je sigurnost. Tu imamo preventivni aspekt, to je razvoj, imamo represivni aspekt i trebalo bi unijeti malo jasnoću to sve. Što više, neke države u svojim objavama o javnoj pomoći za razvoj odbijaju uključiti određeni broj mjera koje su u okviru DAC-a, koje su ukladne sa odborom za razvoj, ali one odbijaju to uključiti svoje statistike od nekoliko zemalja, tu su Švedska, a i moja zemlja, odbijaju objaviti u u okviru godišnje pomoći doprinos koji su isplatili u okviru e, prihvata izbjeglica tijekom prve godine njihovog boravka u zemlji. Dakle, nismo primorani to napraviti. Možemo biti sukladni, ali nismo primorani to napraviti i iskoristiti svu maržu koju nam pruža odbor za razvoj. Jer ako želimo učiniti ovaj primjer absurdnim, ako želimo e, napraviti poništenje duga i posvetiti cjelokupni proračun poništenju duga, onda ne bismo ništa ostvarili po pitanju razvoja, ali bismo bili 100% sukladni pravilima isplata odbora za razvoj. Znate, to je absurdno, jer ako ste posudili jednu milijardu Mobutu, a on nije vratio dinar, napunio se je džepove, evo Bernard Kušner, stalno je govorio da je on eh, sef koji se kreće sa leopardovom kapom na glavi. Dakle, ako tako nešto napravite, ako njemu date novce, onda apsolutno ništa niste uradili za razvoj Konga. Dakle, da li trebamo zloporabiti cjelokupnu maržu što koju nam pruža OECD? Ne, tu su neke političke odluke koje treba donijeti. Hvala, gospodine Varinan. Možete li reći, Anneliz želi još jednom riječ, izvolite. Hvala. Evo, ja sam dao primjer iz Njemačke. Mi ne govorimo o istom iznosu novca, nego više u njemačkom instrumentu. Zašto imamo novi novu liniju. Zašto ne bismo imali? Trebali bismo imati instrument za sigurnost koji će stvarno biti takav. Imam čitav popis e, situacija kako vlada ulaže u različite situacije i stvarno poboljšava situaciju sigurnosti u tim državama. Jasno je da mi želimo da se oni dalje razvijaju, to je cilj koji ja imam, a da imamo novu proračunsku liniju, to je moj cilj. Jer dosljedna politika ne znači samo e, linija u politici, znači da se ministri u Njemačkoj i drugi ministri, ministri razvoja se usuglase i da imaju jednu proračunsku politiku. Na primjer, ministar vanjskih poslova možda to ne želi i to mogu shvatiti, ali ovdje se radi o e, razvojnoj pomoći, pa bih htio da samo naučimo od toga i da ne ostanemo upleteni u ovu raspravu je li sve u skladu sa uvjetima DAC-a ili nije. Evo, to je bio moj doprinos. Hvala. Hvala. Vratit ćemo se na ovaj prijedlog Garni Lica. Izgleda da bi moglo biti stvarno problematično ako uzmemo 25 milijuna od DCI-a. Zato ljudi pokazuju nervozu, zato što izgleda je to početak neke nove priče možda sljedeći puta bi trebalo uzeti više novca od DCI-a i što ovdje to znači za izvješćivanje za službenu razvojnu pomoć? Možda nećemo govoriti 0,7% ili nekom drugom cilju. Prije mnogo mjeseci već smo sagledali taj prijedlog Lica. Mi smo predložili novu proračunsku liniju. Moramo biti vrlo iskreni i vrlo jasno reći što o tome mislimo. Zar ako uzmete novac iz jedne proračunske linije, onda trebate zadovoljavati određene parametre. E, oni se trebaju svakako poštivati kod trošenja sredstava. Izvolite. Hvala. Vaše pitanje i ono što rekao gospodin Li anilicije i to je nešto jako opravdano. Mi smo ovdje protiv kratkoročnih odgovora na veliki prijedlog komisije. Jer mi jesmo za trenutni financijski okvir, mi imamo instrumente u naslovu četvrtom, a za e, relativno malo područje koje mi ovdje predlažemo, Smatralo se da je mnogo bolje imati malo proširenje e, i a p-a koji ima vlastitu proračunsku liniju, vlastite zahtjeve. Dakle, prenijeti novac u tu proračunsku liniju, na kraju dobivamo isti efekt kao stvaranje nove proračunske linije. Dakle, ICSP ima mnogo više novca na raspolaganju nego što se ovdje govori i ne moramo onda imati novu liniju i unutar icsp a ne moramo onda pisati koliko je novca predviđeno za koji cilj Imamo novi instrument koji je prikladan za ovu svrhu. Uzeli smo novac iz različitih izvora i to zato što smo prepoznali da se ne radi samo o CFSP-u ili o razvoju, nego se radi i o idućem višegodišnjem financijskom okviru. Ne mogu isključiti da komisija neće predložiti novi instrument sa novom proračunskom linijom i mnogo više sredstava. To ne možemo isključiti, ali ako želimo biti jači u međunarodnom preuzimanju odgovornosti u pogledu sigurnosti, onda je za nas to najbolje rješenje. To je e, relativno e, nevažno, manje važno pitanje i zato na taj način najbolje rješavamo problem. Većina ovih ciljeva ne, ne bi se mogla postići i bojimo se da bi se novac onda e, pretakao u kase vojnih dionika. Nova proračunska linija za ovako ograničen odgovor komisije zahtjevu vijeća ne bi bilo dobro rješenje. Svakako bi se trebalo održati rasprava o tome prije sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Gospodin Venta je još nešto spomenuo i želim na to odgovoriti. ICSP je vrlo transparentan instrument, dobivate tromjesečno izvješće o financiranju pa ćete onda moći provjeriti što mi radimo sa postojećim ICSP-om, a to također vrijedi za amandmane. Dakle, transparentnost je zajamčena kroz ovo tromjesečno izvješćivanje. Hvala. Gospodin Varinen. Hvala. Pa naravno, najbolje rješenje bi bilo ono koje predlaže gospodin Lic, da imamo proračunsku liniju za CFSP što bi se moglo koristiti u vojne svrhe. Naravno trebalo bi utvrditi pravila. Dio tih sredstava bi se moglo prijavljivati OECD-u, ali to bi bilo izvan BSI-a i ne bi se prenosila sredstva iz BSI-a u, ovaj, u ovu proračunsku liniju. To je po mom mišljenju najbolje rješenje. Druga mogućnost je da u CFSP-u imamo proračunsku liniju i da pored tih sredstava koristimo sredstva za razvoj, ali iz praktičnih razloga čini se da bi bilo razumno imati jedan instrument sa sredstvima iz oba izvora, pa onda onaj dio koji treba prijaviti OECD-u ako naravno uzmemo 25% iz e, GCI-a, onda bi e, se moglo e, povećati sredstva za razvojnu suradnju, ne znam tko zna. U svakom slučaju prihvatio sam osnovnu ideju u prijedlogu komisije. Nadam se da će se uključiti amandmani koje sam predložio u mišljenje ovog odbora, ali ono što me brine je ideja u odboru AFET da se radikalno promijeni osnovni prijedlog komisije. Samo u iznimnim okolnostima trebamo imati samo vrlo ograničenu mogućnost korištenja sredstava za razvoj u vojne svrhe. Moramo podržati stajalište komisije u tom pogledu, a onda neki elementi i neke elemente i neka načela koja branimo. Hvala upravo zato e, nisam bila sretna no o tome smo opširno razgovarali i nismo napredovali pa ćemo morati raditi na tome u odboru AFET preko naših političkih klubova. Zahvaljujem na ovome. Rok za amandmane za ovo mišljenje je petak 5. svibnja u podne, dakle krajem idućeg tjedna Hvala svima. Točka 15 je odgođena, pa sada prekidam sjednicu i nastavljamo u tri popodne. Hvala.